Buongiorno, kolege e kolege. Dobro jutro, kolegice i kolege. Invito tutti a prendere... Molim da zauzmete mjesta. La seduta è aperta. Otvaram zasjedanje. Dobro jutro svima. od klubova zastupnika i neovisnih zastupnika sukladno članku 209. Poslovnika parlamenta primio sam informacije o prijavama za kvestore. Kao što znate, na dnevnom redu je izbor kvestora za Europski parlament. Sljedeće sam kandidature zaprimio. Monika Benova, Žil Boje, David Kaza, Karol Karski i Ann Sander. Kandidati su potvrdili da prihvaćaju kandidature. Ako broj kandidata, budući da broj kandidata nije veći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 ono što e, moram pitati, želi li netko da pređemo na tajno glasanje? Budući da zahtjeva za tajnim glasanjem nema, pa prema tome želim ovdje priočiti da su ovi kolege izabrani da obnašaju dužnost kvestora u Europskom parlamentu i čestitam kolegama naravno.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 prvenstvo, dakle koji će redoslijed prvenstva imati. Stoga ćemo sada prijeći na tajno glasanje za izbor kvestora. Velik broj među vama koji su jučer bili u vijećnici već su se izvještili u tajnom glasanju. Međutim, obvezno je da e, ipak napravimo e, pokusno glasanje sa <laughs> lažnim imenima, imenima pjevača. Pa ćete tako na ekranima vidjeti imena poznatih osoba, a onda možete izabrati dakle jednu osobu. U trenutku kada se glasanje otvori, moći ćete dakle izabrati redoslijede prvenstva pojedinih kandidata. Prijeđimo sada na pokusno glasanje. Jesu li glasali svi? E, a votare. Molim vas da glasate kako bismo vidjeli E, funkcionira li sustav. Molim vas da zaista glasate. Dovete votare 5 degli 8 Morat ćete glasati za 5 od 8 kandidata za, tih i, za ta imena koja ćete vidjeti na ekranu. Međutim, budući za ovu dužnost ima pet kvestora. Dakle, morat ćete glasati barem za tri od pet kandidata, u protivnom vaši glasovi neće biti valjani. Sada molim da izaberete dakle tih pet imena, od tih pet imena barem tri imena. Otvaram glasanje. Jesu li glasali svi?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 559 zastupnika je glasalo, od 86 praznih ili nevažećih glasova, a sada ćete vidjeti dakle koji pjevači su izabrani. Drugim riječima, ovaj pokus je uspio. A sada, dakle, dakle, probno glasanje je uspjelo, a sada ćemo prijeći na glasanje za kvestore parlamenta kako bismo odredili redoslijed prvenstva. I u ovom slučaju, dakle, postoji pet mjesta, morate glasati barem za tri osobe, u protivnom vas će se glas smatrati nevažećim. Otvaram glasanje. Hanno votato Jesu li glasali svi?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 La Zatvaram glasanje. Numero di votanti. 574 zastupnika je glasalo. Prazni ili važeći glasovi 71. Izraženi glasovi 503. 407 glasova izabrana je Ansander. sekunda Na drugom mjestu zastupnica Benova sa 391 glasom. Tristo glas dobio je i zastupnik Kaza. 317 glasova zastupnik Žil. 261 glas zastupnik Karski. Čestitam izabranim kolegama. Sukladno članku 18. redoslijed prvenstva je onaj koji je utvrđen glasanjem koje smo obavili maločas. A predsjednici institucija Europske unije bit će obavješteni o ovom glasanju. Upravo e, sada ćemo najaviti dakle prekid našeg e, zasjedanja, naš današnje sjednice koje će se nastaviti u 10.30. A za slučaj jednakog broja prilikom glasanja prvenstvo ima osoba koja je starija. Hvala lijepa i vidimo se uskoro.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 Danas na dnevnom redu imamo e, izjavu Vijeća i komisije o zaključcima e, Europskog vijeća od 20. i 21. lipnja. Dat ćemo najprije riječ e, gospodinu Tusku u ime vijeća. Izvolite. Koristim priliku da pozdravim i povjerenika Ševčovića koje ovdje sa nama. Izvolite, predsjedniče. Grazie, Hvala vam. Poštovani predsjedniče, e, poštovani zastupnici Europskog parlamenta, prije svega želim čestitati zastupnicima ovog doma i novom predsjedniku na izboru. E, nudim vam svoje najbolje želje i nadu za dobru suradnju između svih institucija Parlament predstavlja pravu europsku demokraciju zbog toga što se njegovi zastavnici biraju, a ostale institucije Europske vijeće zbog, e, ima tu istu funkciju zbog snažne demokratske e, legitimacije svojih vođa. Dakle, obje institucije su demokratske. Na koncu moramo jedni druge poštovati i moramo surađivati međusobno jer samo tako možemo izgraditi e, povjerenje i promijeniti Europu nabolje. E, zato je e, Europsko vijeće predložilo novo vodstvo Unije i ja sam se sa tim zastupnicima puno puta sastajao. To nisam radio samo zato što vas poštujem, nego prije svega zato kako bi se pobrinuo da odluke budu doista zajedničke. Uspjeli smo te odluke donijeti na vrijeme i zapravo puno brže nego prije pet godina. Vjerujem da su to dobri odabiri. Po prvi puta u našoj povijesti Europsko vijeće je predložilo dvije žene i dva muškarca da vode ključne europske institucije. Sretan sam i ponosan što smo e, uspostavili savršenu rodnu e, ravnotežu na tim položajima, to je vrlo pozitivna promjena. Europa dakle ne govori samo o ženama nego i odabire žene, bira žene. Nadam se da će taj izbor e, nadahnuti mnoge žene i djevojke da se bore za svoje uvjerenja i strasti, a isto tako se nadam će nadahnuti i Europski parlament u njegovim odlukama. Dame i gospodo, dragi prijatelji, tijekom procesa imenovanja Blisko sam surađivao sa vodstvom zelenih, osobito sa Skakom i e, Filipom Lemberom. Jako, potpuno sam uvjeren da je suradnja sa zelenima i njihova nazočnost u tijelima e, koje donose odluke osnažiti i voduću koaliciju, ali i Europu u cjelini. Zato molim sve svoje partnere da uključe zelene u nominacije iako još uvijek nema vođe Europskog vijeća iz te stranke. Nadam se da će e, nominirana Ursula von der Leyen također čuti ovu moju molbu. Zapravo danas ću je kasnije tijekom dana izravno uputiti tu molbu. Kao što znate u mnogo zemalja e, zeleni se zalažu za nadu i slobodu i e, u njih jako vjerujem. Kada govorimo o različitim osjetljivim pitanjima u Europi, želim e, spomenuti i jedinstvo i e, zemljopisnu ravnotežu na kontinentu. Kao što znate, ja sam se borio da zadržim europsko jedinstvo proteklih godina i e, što se tiče solidarnosti sa Ukrajinom, pomoći Grčkoj u odnosu na imigracijsku e, krizu i pregovore o Brexitu. Koji puta smo bili uspješni, koji puta manje uspješni, ali smo ipak na koncu uspjeli ostati zajedno. To je zato što vođe doista razumiju e, moć jedinstva. Jasno je da samo ako smo ujedinjeni možemo postići protutežu najmoćnijim globalnim igračima. Na posljednjem samitu uspjeli smo e, postići konsenzus. Trajalo je tri dana jer sam htio biti siguran da svaka država članica i mala i velika iz svakog kuta Europe E, e, sudjeluju u tome kad se radi o e, budućem vodstvu Europe. No naravno još uvijek postoji prostora za poboljšanje u pogledu predstavnika sa istaka u sveukupnoj arhitekturi europskih položaja osobito neki premijeri iz socijalističke obitelji e, komentirali su zemljopisnu ravnotežu u ovom domu. Europsko vijeće je isto tako govorilo o brojnim drugim temama, no kao što znate naši zak vi poznati su vam naši zaključci, pa neću vam više vremena oduzimati. Hvala lijepa i sretno. Grazie, Hvala vam predsjedniče Tuska. Sada riječ ima Povjerenik Šefčović iz komisije, izvolite. Hvala lijepa predsjedniče Europskog parlamenta, predsjedniče Europskog vijeća, e, poštovani zastupnici. Zadovoljstvo mi je i čast obratiti se u ime predsjednika Junckera ovom domu e, na prvom plenarnom zasjedanju novog e, saziva. Govorili smo o radnim mjestima, i imenima proteklih nekoliko dana i noći. Često treba vremena da se postigne prava ravnoteža i pravi kompromis. No, vrijedno je posvetiti tome vrijeme da se pronađu pravi ljudi za e, e, radna mjesta, za položaje, za budućnost naše e, unije. Mm, radi se o njenoj budućnosti u sljedećih pet godina. I zato sam oduševljen što je ovaj dom izabrao predsjednika Sasolija za ono što bi se moglo pokazati najteži posao od svega. Dragi poštovani predsjedniče čestitamo čestitamo svim zastupnicima europskog parlamenta na uspješnom e, izboru želim e, vam čestitati ne samo u svoje ime nego u ime predsjednika europske komisije i e, svojih kolega u komisiji povjerenika i veselimo se što ćemo blisko s vama svima surađivati isto se može reći i za sve kandidate koje je nominiralo europsko vijeće uključujući i predsjednicu Europske komisije, e, gospođu Ursulu von der Leyen, koja ima sve e, sposobnosti da vodi našu instituciju. Naravno, zadnju riječ imat će ovaj dom, imat ćete priliku raspravljati o tome sljedećih tjedana. No, Europsko vijeće u lipnju nije govorilo samo o ljudima i osobnostima. Tu se radilo i o našim strateškim prioritetima sljedećih pet godina. Drago mi je što mogu reći kako postoji puno zajedničkog e, e, što dijele naše institucije. Želim naglasiti samo dvije stvari. Prvo, socijalna dimenzija više nego ikada moramo osigurati jednake prilike za sve u e, trenutku kad su europljani suočeni e, i kad moraju proći kroz više struke tranzicije ekološke, digitalne, e, gospodarske, sve to ima utjecaj na naš svakodnevni život. Druga stvar je isto tako vitalna, a to je pitanje klimatskih promjena bio sam najponosniji kao povjerenik e, kada e, sam bio počašćen, kad sam mogao potpisati u ime Europske unije vjerojatno najvažniji sporazum u e, nedavnoj povijesti, a to je Pariški sporazum u Njorku. Ovaj dom jako dobro zna da je to bio jedan od ključnih prioriteta za komisiju. Znate koliko smo teško svi radili zajedno s vama proteklih pet godina kako bismo ispunili naše, naša čanja. E, danas možemo reći da je naša, da naše gospodarstvo prvo veliko gospodarstvo u svijetu koje se e, obvezalo da će smanjiti emisije e, stakleničkih plinova bitno za 40%. Znate koliko smo puno radili kako bismo do 2030. svi postigli taj cilj. Na koncu moramo reći eh, da je to najambiciozniji doprinos eh, jednog velikog gospodarstva i uspostavili smo zakonodavni okvir da ispunimo naša obećanja. E, da bi Europska unija e, nastavila e, predvoditi u tome, sve države članice sad moraju <clears throat> svoje riječi i svoja djela uskladiti do 2030. No klimatske promjene neće prestati 2030. bez obzira hoćemo li mi ispuniti naše ciljeve ili ne. Stoga Europa mora vrlo jasno se opredijeliti za put klimatske neutralnosti do 2050. kao što je prošle godine predložila komisija kao što je to podržao parlament i kao što to priznaje velika većina europskog vijeća. E, dobrobit planete je u interesu svih nas ne samo gospodarskom interesu e, tu uključujemo i onu malu manjinu država članica koje još uvijek trebaju se potpuno uključiti u našu zajedničku ambiciju. Zato smo se opredijelili da investiramo barem 25% u sljedeći dugoročni proračun u klimatske e, projekte i zato smo pokrenuli e, održivu financijsku strategiju kao dio e, tržišta kapitala kako bi i privatni kapital djelotvornije ulagao u održiva e, ulaganja. No nijedan taj cilj Europska unija ne može ostvariti ako e, E, nemamo e, pravi novac koji ćemo potrebiti u pravo vrijeme. Zato moramo ustrajati na tome da postignemo sporazum o budućem višestrukom financijskom okviru. E, I vjerujem da ćete vi, časni zastupnici, da će to biti i vaš prioritet da završite zajedno sa vijećem te pregovore tijekom finskog predsjedanja. Dakle, naši građani zahtijevaju djelotvornu Europu koja može djelovati djelotvorno, a to možemo samo ako je proračun e, završen na vrijeme. To traži kompromis sa svih strana kada govorimo o Europi, 10.000 istraživanja, e, procesa kohezije, milijun e, studenata koji koriste Erasmus e, program, sve to ima smisla ako, proračun za to bude 1. siječnja 2021. tu, dakle sve to traži novac. E, budući da govorimo o novcu, na Europskom vijeću smo mogli vidjeti koliko je naš težak rad na produbljenju monetarne unije dao ploda. Danas imamo stabilnu E, valutu, imamo 1,8% inflacije, europske banke su puno sigurnije nego prije financijske krinje, e, oni imaju osiguranje od 20% u odnosu na ukupne rashode, usporedbi sa samo 10% prije financijske krije. I kao rezultat toga e, zajmovi koji se ne vraćaju su sada smanjeni za više od polovicu i dolazimo do razine prije krize. No, ne smijemo se opustiti još uvijek ima puno posla kako bismo završili e, ekonomsku i monetarsku uniju. Proračunski instrument za konvergenciju i konkurentnost važan je e, korak. E, moramo osigurati njegovo financiranje i upravljanje. Potrebni su i dalje napori što se tiče sporazuma o europskom mehanizmu za stabilizaciju kako bi bio djelotvoran, vjerodostojan i mora biti integriran u pravo unije u svakom trenutku. Isto tako Imamo i e, zajedničko jamstvo za depozite da završimo našu bankarsku uniju. Ne možemo čekati sljedeću krizu da napredujemo u tim bitnim pitanjima. Ima tu još puno posla i zato sam sretan što e, e, upravo počinje, tek počinje vaš posao ovom plenarnom sjednicom. Poštovani zastupnici, želim govoriti još o nekim stvarima o kojima smo raspravljali tijekom posljednjeg Europskog vijeća. Želim ponovo potvrditi našu punu potporu Cipru s obzirom na e, aktivnosti e, Turske, predsjednik Juncker prvi je rekao još u Sibilu da e, e, je po tom pitanju on Cipranin. E, drago mi je što je svaka država članica jednoglasno govorila na Europskom vijeću i svi su podržali Cipar. Komisija podržava taj duh solidarnosti, radimo na konkretnim akcijama koje možemo poduzeti i narod Cipra će učiniti ono i uvjeravam narod Cipra da ćemo učiniti ono što moramo učiniti. Mi smo solidarni s vama i e, iskreno e, izražavam sučut e, bivšem predsjedniku Kristofiosu koji je dijelio ljubav prema Cipru isto kao i mi. Isto tako želim i ponoviti opredjeljenje Europe za stabilnost regije, prosperitet, a najbolji način je e, upravo e, donijeti prosperitet i reforme kako bi se e, prevladale te poteškoće. Države članice podržavaju odluku o pregovorima o pristupanju Sjeverne Makedonije i Albanije do studenog želimo otvoriti e, pregovore na temelju objektivne procjene ostvarenog napretka. U međuvremenu bitno je da obje zemlje i cijela regija zadrži taj zamah. Te reforme, ti napori su prije svega e, na korist građana regije e, e, za izgradnju društva koje poštuje pravo i koje je pošteno. Europska unija podržat će sve napore da se to postigne. I na posljedku želim ponoviti potpunu neuvjetovanu potporu Ukrajini mi ćemo e, i dalje nastaviti e, potpuno primjenjivati e, ugovor iz Minska kao prvi prioritet. Europska komisija jasno će ponoviti taj, tu poruku u Kijevu na sljedećem samitu Ukrajina Europska unija. Ja ću se osobno pobrinuti da postoji e, e, kontinuitet, dugoročni e, kontinuitet tranzita plina. Želim vas obavijestiti da će na sljedećim tri lateralnim razgovorima između Ukrajine, Rusije i komisije pod mojim predsjedanjem da ćemo to vrlo brzo nastaviti. Hvala vam lijepa zastupnice, hvala vam lijepa predsjedniče. Hvala vam potpredsjedniče Ševčović. A sada riječ dajem gospodinu Gonzalezu Ponsu u ime stranke Europskih pučana. Kao e, čelnik vodeće stranke u Europskom parlamentu, gospodine Sasoli, želim vam čestitati. E, dobili ste naše glasove i stoga vas molim da to ne zaboravite ni danas, a niti za dvije i pol godine. Isto tako želim e, zahvaliti predsjedniku Tajaniju koji je, oduvijek, koji je uvijek branio ovaj parlament. Osim toga, želim čestitati svim kolegama, novima i veteranima. Na našim je leđima odgovornost da predstavljamo europske građane. Mi smo jedina europska institucija koju su odabrali europski građani. Neću čestitati vijeću. Uz svo dužno poštovanje predsjedniče Tusk, Mm, niste dobro odradili stvar ni što se tiče vetoa, ni zbog sadržaja, ni zbog toga što niste pokazali poštovanje prema ostatku institucije. Ekstremisti, ne znam jesu li danas ovdje. Oni su proteklog utorka okrenuli leđa europskoj himni i njima želim poručiti da mi nikada nećemo okrenuti leđa himni Ujedinjene kraljevine. To je razlika kada imate načela ili nemate. Danas ovdje govorimo u ime Europskog kluba koji je izrazito proeuropski, koji je radio na izgradnju Europe od njezinog rođenja. Riječ je o stranci, o klubu koji je jedan od osnivača Europske unije. Riječ je o klubu koji će za razliku od ostalih uvijek biti spreman na žrtvu kako bi se postigli sporazumi. Govorim vam o klubu koji je e, ponosan na svog predsjednika e, i kandidata za mjesto Europske komisije Manfreda Webere. Manfred uživa našu podršku. On danas predstavlja duh europske demokracije za razliku od vijeća. Europa mora biti demokratska, a ne samo prikazivati se kao takva. Zbog toga smo mi godinama branili procese špicen kandidata, jer smatramo da europljani imaju pravo da glasaju o tome, dakle da glasaju o svojim vladama te da biraju tko će im vladati. I još jedna stvar, mi vjerujemo u postupak špicen kandidata. Vjerovali smo jučer, vjerujemo danas i vjerujemo i vjerovat ćemo i za nekoliko godina, zato što mi vjerujemo u izbore, a ne u zakulisne dogovore. Interesi koji su zastupljeni u vijeću se ne smiju nametati građanima koje predstavlja ovaj parlament. I na kraju još ću vam reći da je stranka europskih pučana da će podržati kandidatkinju koju je predložilo vijeće. Kao prvo, zato što smo odgovorni. Zbog toga što pripada stranci koja je i dobila europske izbore i zbog toga što smatramo da na čelu komisije mora biti osoba koja će biti sposobna braniti interese Europe. Mi smo zatim kao politički klub iznimno ponosni da je Ursula von der Leyen da će ona biti prva žena na čelu Europske komisije i drago nam je da je ona žena koja dolazi iz desnog centra. No, vijeće i njihova kandidatkinja će svakako morati ispregovarati program zajedno s ovim domom. Članovima e, vijeća upućujemo sljedeći poziv. Razmislite o sljedećem. E, o budućnosti Europe ne možete e, odlučivati iza zatvorenih vrata postupak špicen kandidata e, se ne centrira na jedno ime, na jednog muškarca ili ženu. Riječ je o tome da europski građani moraju imati pravo izabrati onoga tko će vladati Europom. A to je vrlo jednostavno, taj se proces zove demokracija. E, parlament je taj koji mora predložiti to jest vijeće može predložiti parlamentu kandidata za predsjednika komisije, ali vijeće stvarno nema nikakvo pravo izignorirati sve kandidate koji su dobili najveću podršku. Vi ste gospodine e, Task isto tako izignorirali europsku e, istočni dio Europe. Nitko iz istočne Europe nije u ovom vašem paketu. Vi ste izignorirali kandidata kojeg je izabralo 40 milijuna europljana. Dakle, to je broj stanovnika vaše države. Vi ste nametnuli kandidatkinju za mjesto predsjednika, predsjednice komisije. Definirali ste strukturu komisije, već ste definirali koliko će imati potpredsjednika, a da pritom to uopće niste, o tome uopće niste razgovarali s njom i prije nego što je nju uopće udobrio parlament. Sve je to protivno ugovorima. Vi ste čak rekli parlamentu koga bi trebali imenovati E, kao predsjednika, čak ste odredili kako bismo se trebali podijeliti e, predsjedništvo. Došli ste do toga e, da, da ste definirali ko će biti predsjednik Europske središnje banke kao da je to još samo jedna politička funkcija. To je stvarno vrlo loše demokratsko obrazovanje. Vi ste samo pružili, dali vodu na mlin euroskeptičarima. Nitko od predsjednika koji su u vijeću ne bi tako nešto se usudili učiniti u svojim zemljama, ovo što ste učinili u vijeću. Zato što bi im to e, zabranio Ustavni sud imate sreće da se članak 7 ugovora ne može primijeniti na vijeće, zato što bi onda komisija imala stvarno problema, ako mi dozvolite, eto da to tako komentire. E, stvorili ste veliki politički sukob između vijeća i parlamenta o tome tko donosi odluke u Europi i jedno ću vam reći. Mi u pučanima smatramo da u Europi moraju odlučivati građani i to se zove demokracija. Hvala vam gospodine Gonzales Pons, a sada riječ ima uh, gospođa Garcia Perez u ime socijalista i demokrata. Izvolite. Izvoli Rače. Hvala vam uh, predsjedniče, uvaženi kolege. Na izborima u svibnju europski građani su nam poslali vrlo jasnu poruku. Vjeruju u Europu, no žele promjene ja vam mogu osigurati da će moj klub biti odgovoran da to i učini. Kako mi smatramo da bi najbolji predsjednik komisije bio Franz Timmermans kao prvo zbog figure špicen kandidata i zbog toga što može dobiti podršku e, parlamenta i zbog toga što moramo postupati prema demokratskim vrijednostima koje smo definirali. Drugo i jednako bitno je to što je naš kandidat odbačen zbog toga što je branio vrijednosti Unije i inzistirao na vladavini prava. Zbog toga je jasno da ćemo mi još energičnije raditi kako bi se ta kako bi se ta načela i vrijednosti poštivali. No postoji još jedna stvar u politici koja je bitna, a to je dosljednost. I nije dosljedno doći u parlament e, i odlučiti, dakle mijenjati stalno mišljenja, najprije govoriti jedno, a zatim postupati na drugi način. Temeljno načelo Europske unije je ljudsko dostojanstvo i e, ako želimo biti dosljedni s tim vrijednostima, onda smo već odavno trebali na koordiniran način razgovarati o politici u Europi. Razgovarati o tome na koji način ćemo poštivati ljudska prava razgovarati o tome kako ćemo osigurati da temeljna e, prava Europske unije budu ispoštovana. No treba ići i dalje. Ja želim govoriti o politici te o tome na koji način će ovaj klub predvoditi promjene u ovoj Europi. Drago mi je da su talijanski e, suci oslobodili kapetanicu broda i to se događa kada stvarno postoji stvarna dioba e, vlasti i zbog toga je također bitno zadržati e, podjelu vlasti u liberalnim demokracijama. No, moramo ići još dalje, zato što smatram da se ovakve situacije ne, mogu, ne smiju događati u Europi zbog nedostatka solidarnosti. Ne možemo kriminalizirati one koji spašavaju e, živote, a isto tako ne možemo zarađivati političke bondove na nesretnoj sudbini takvih osoba. I ako želimo baš govoriti o politici i o sadržaju, nećemo podržati nikakvog kandidata ni kandidatkinju koji ne želi učiniti ništa uh, kad je riječ o reformama gospodarskog sustava, uh, koji neće raditi na jačinju socijalnog sustava te ekoloških promjena. Sad ne stajem i to nam svakoga petka govore i europski teniđeri. Moramo djelovati i zbog klimatskih promjena te globalne klimatske prijetnje. I zbog toga moram, ćemo jako inzistirati na programu rada komisije moramo se baviti sve većom inkluzijom te održivosti. Žao nam je što nije mm, Postignut, e, postignuto jednoglasje kad je riječ o ciljevima koji su usvojeni u Parizu. I pozivamo i vijeće i komisiju ovim putem da budu ambiciozniji. Želim također e, čestitati finskom predsjedništvu na njihovim prijedlozima za održivu budućnost. Zatim potrebno, potreban nam je višegodišnji financijski okvir koji će biti ambiciozan ako želimo sve ove promjene. Ne možemo učiniti više sa manje sredstva. I zbog toga će se ovaj parlament boriti kako bi dobio sva sredstva koja su potrebna za provođenje ovih politika. Sjećate li se Europe 2020? Mi u šest mjeseci nismo uspjeli e, ostvariti ciljeve e, smanjenja broja e, stanovnika kojima prijeti siromaštve za 20 milijuna uspjeli smo tek za pet jer dok se neki koriste krizom drugi plaćaju te posljedice a nama nisu dovoljne samo brojke, nas zanimaju osobe. I smatramo da gospodarski rast se mora e, koncentrirati na to da muškarci i žene u Europi mogu živjeti bolji život. Moramo isto tako promijeniti ekonomsko upravljanje. Želimo imati gospodarstvo koje će biti solidarno i pravedno. I zbog toga treba osnažiti proces europskog semestra kako bi uključio i e, cilj ciljeve održivog e, razvoja UN-a te socijalni stup. Zatim treba reformirati i monetarnu uniju. Ne možemo sada čekati sljedeću krizu kako bismo krenuli sa reformom e, eurozone. No nećemo uspjeti ostvariti te ciljeve ako ne budemo paralelno radili i na globalnoj agendi. Trebamo Europu koja će biti snažna, koja će promicati ljudska prava, radna prava te zaštitu okoliša. Građani od nas očekuju mnogo više. Očekuju da e, branimo reproduktivna prava ili prava LGBT i zajednice. Žele da napredujemo kako bi se jaz u plaćama između muškaraca i žena e, kako bi potpuno nestao. I u našim je rukama da stanemo na kraj najvećem problemu današnjeg stanovništva, a to je e, nasilje među spolovima. Znate li vi koliko žena svake godine umire zbog takvog nasilja? I ne možemo više čekati. Ovdje smo kako bismo izgradili snažnu Europu. Europa koja će se temeljiti na jednakosti, solidarnosti, e, ekoodrživosti i pravednosti i radit ćemo sa svima onima koji žele braniti ove ciljeve. Nemojmo iznevjeriti očekivanja onih koji su nam poklonili povjerenje. Hvala vam. Grazie, presidente Hvala vam, gospođo Garcia Perez. A sada riječ ima gospodin Čolos u ime Renew Europe. Să vă felicit pe dumneavoastră și pe uh, Predsjedniče, želim čestitati svim kolegama koji su izabrani u vodstvo parlamenta, uključujući i vas. Želim izraziti nadu e, da zajedno, zajedno sa e, novim klubom e, Renew Europe možemo osigurati da se glas parlamenta još više čuje. Da bi se taj glas sve više čuo, prije svega trebamo demokratizirati proces imenovanja vodećih uloga u eu uniji. Možemo raspravljati o imenima, možemo raspravljati o rodnoj ravnoteži, o zemljopisnoj ravnoteži, ali ako nemamo demokratski transparentni proces za izbor onih koji e, vode Europu, e, nećemo postići zadovoljavajući rezultat. Kolege koji su prije mene govorili e, iznijeli su neke prijedloge i mišljenja, govorili su o tome kako e, su ti ljudi odabrani, predsjedniče? Nemamo ravnotežu. Nemamo zemljopisnu ravnotežu u svakom slučaju. Istočna Europa nije zastupljena kao što je bila kad ste vi e, bili imenovani na dužnost koju sad obnašate. Treba nam e, postupak koji uzima u obzir sve odredbe ugovora Europske unije, a to treba učiniti kroz demokratski proces. Dame i gospodo e, iz EPP-a i socijalisti, ako zaista želite demokratski duh, ako to zaista, ako zaista želite tu ideju E, e, vodstva koje je e, reprezentativno. Ajmo vidjeti kako možemo izraditi jednu transnacionalnu, prekograničnu listu za izbore tako da svi kandidati predstavljaju sve evropske građane, ne samo njemačke, španjolske, talijanske ili francuske. Špic kandidati će biti legitimni ako svaki europski građanin može za njih glasovati. Predlaž, predložimo to, započnimo to u parlamentu. Ne možemo čekati da to, da nešto učini komisija ili vijeće. To je u okviru naše odgovornosti e, e, grupe Renew Europe, obnovimo Europu. E, mi ćemo predložiti vijeću i parlamentu Europsku konferenciju o obnovi Europe za demokratizaciju izbornog procesa, jednu konferenciju e, koja će dovoljno dugo trajati, e, e, dvije godine, dvije i pol godine. Radit ćemo zajedno sa komisijom, vijećem, građanima, nevladinim organizacijama kako bismo iznašli odgovore kako poboljšati procese koje sada imamo. Gospodine Gonzalo potpuno se slažem i sa drugim kolegama, trebaju nam ljudi koji istinski predstavljaju Evropljane. Moramo raditi na tom procesu. Moramo raditi na e, razmjeni ideja. Prekasno je e, sada kada je vijeće već odlučilo. Iskoristimo ovaj mandat tako da do sljedećih izbora e, postavimo mehanizam u kojem su se, o kojem će se usuglasiti vijeće, parlament i države članice. Nemojmo gumiti više vrijeme. Pokažimo europskim građanima da smo sposobni za donošenje odluka i za to da njih zastupamo. E, e, imamo vremena do sljedećih izbora i molim vas tu za potporu e, da provedemo taj proces. I kao, kao drugo, europske vrijednosti, vladavina prava, poštovanje ljudskih prava iz našeg motrišta nisu nešto o čemu se može pregovarati. To je sastavni dio demokracije. Jako je važno da u ovom mandatu ovog parlamenta e, e, izdađemo skup načela za zaštitu vladavine prava i ljudskih prava uz jedan mehanizam sankcija koji se može primijeniti na sve države članice. E, mehanizam e, prevencije treba uspostaviti koji će e, svakoj državi članici točno pokazati što očekujemo i što se dogoditi državi članici koja prekrši vladavinu prava i pravdu. Moramo isto tako brzo imenovati europskog javnog tužitelja. Predugo smo na to čekali. Taj ured mora početi funkcionirati što je prije moguće kako bi štitio financijske interese Europske unije od korupcije i kako bi smo postali, poslali snažan signal da Europska unija e, nije tu samo da kažnjava nego da i sprečava, prevenira i da Europska unija ima mehanizme za to. Treba nam nova vizija, politička vizija o ekološkim i socijalnim pitanjima imamo e, agendu klimatskih promjena vrlo je jasno kako e, to moramo uskladiti sa gospodarskim i socijalnim ciljevima E, poruka treba biti vrlo jasna e, poruka e, sljedećoj komisiji i u tom kontekstu usvajanje nove strateške agende za vijeće od 2019. do 2024. predstavlja je samo jedan korak, ali to nije dovoljno. Treba nam politička agenda koju ćemo uspostaviti ovdje u Europskom parlamentu. Nadam se da ćemo e, do kraja provesti taj proces, proces koji je počeo sa proeuropskim političkim klubovima u parlamentu kako bismo uspostavili te prioritete i kako bismo predložili budućem vodstvu komisije naše prijedloge što je prije moguće. Parlament mora imati ključnu ulogu u uspostavi tih prioriteta, to se mora dogoditi sada prije imenovanja budućeg e, predsjednika, buduće predsjednice Europske komisije, inače e, se izlažemo riziku da e, zakasnimo. To je naša odgovornost proeuropskih snaga u ovom parlamentu, da to predložimo Europskoj komisiji i da uspostavimo strateške prioritete parlamenta. To moramo učiniti sada jer građani Europe očekuju da se e, e, preurede stvari na koje funkcionira Europska unija. Predsjedniče Lambert, izvolite. Želio bih svima poželjeti toplu dobrodošlicu. Dvije trećine zastupnika u ovoj vječnici su novo izabrani. Ja sam ovdje deset godina, dakle već duže vrijeme. I emotivno je predstavljati 500 milijuna evropljana. To je jedan od prvih pokušaja humanosti da se stvori transnacionalna demokracija. Milijuni evropljana su izašli na ove izbore u, u okviru ovog prvog sjemena transnacionalne demokracije. Radi se o mobilizaciji građana bez presedana i oni klubovi koji su za izgradnju Europe trebali bi potpisati ugovor u pogledu projekta. Moramo stvoriti veliku stabilnu većinu kako bismo pronašli odgovor na klimatske probleme, socijalne i demografske izazove. Moramo se pobrinuti da Europska unija radi u interesu sviju nas. Zato ugovor o ovom projektu bi nam omogućio da netko tko je izašao iz izbora kao predsjednik komisije bude osoba koja je vjerodostojna koja utjelovljuje sve ovo što podržava velika većina stranke koje su dobile izbore. No u takvoj situaciji vijeće ne bi imao drugog izbora već prihvatiti e, preuzimanje rizika u pogledu Europskog parlamenta. Da smo to mogli napraviti, Europski parlament bi mogao odigrati svoju ulogu kao glas europskih građana. To bi bila reakcija na razočaranje mnogih ljudi politikom. To je mogla biti situacija na otvaranju naše prve plenarne sjednice. To je scenarij za koji su se pripremali zeleni niz mjeseci. Mi smo radili neprestano bez odmora. Izazov je bio velik u kratkom vremenu, no tamo gdje ima volje, ima i načina, kao što znate. No te volje je nedostajalo u ostatku ovog doma. Na koncu parlament mora jednostavno prihvatiti odluke koje su donesene negdje drugdje u, na razini Europskog vijeća. E, čuo sam lijepe izjave i sa svoje lijeve i sa desne strane i nadam se e, da ću moći povjerovati u njih, no ipak imam svoje nedoumice. Na kraju, nacionalni interesi su e, premašili interese Europskog parlamenta i interese europskih građana nisam siguran hoćemo li imati zamah koji naši građani žele vidjeti. Lako je kritizirati čelnike države i vlada, no moram vam, svima vama reći u ovom domu ako parlament iz ove epizode izlazi oslabljen, tada mora sam preuzeti krivicu. Želio bih zahvaliti predsjedniku Tusku, jer mislim da je on eksplicitno rekao i uputio riječi političkoj obitelji koju ja vodim, koju mi je čast voditi. No što se tiče vijeća i parlamenta, glavni problem je da uključivanje zelenih nije bilo nešto što je bilo opće prihvaćeno, no nemojmo izgubiti sav naš entuzijazam. Nećemo tijekom sljedećih pet godina ni u jednom trenutku zastati. Mi ćemo iskoristiti 75 zastupnika kao polugu da stvorimo pošteniju, demokratičniju Europu. Bioraznolikost, nacionalni resursi i naša klima su dovedeni u pitanje, no mi moramo se zauzimati i za ekonomsku i poreznu pravdu. Europu koja brani slobode i ljudska prava i e, koja se zalaže za participativnu demokraciju i u, čijoj, i u srži čije politike je dostojanstvo svih europskih građana, a ne maksimiziranje kratkoročnih dobiti. Ovo je cilj nad kojim nitko nema monopol. Svi moramo dijeliti taj cilj i svi se oko njega moraju složiti u ovoj instituciji zajedno sa svim drugim institucijama, lokalnim vladama, nacionalnim vladama, civilnim društvom. Moramo surađivati sa svima koji se zalažu za isti cilj, no nemojmo imati iluzije. Naš dom je u plamenu. Pred nama su socijalni, okolišni, demokratski izazovi i samo savezništvo nas može spasiti. Hvala lijepa. Hvala predsjednik Zani u ime kluba Identitet i demokracija. Hvala vam, predsjedniče. Predsjedniče Tusk. Još su jednom europske institucije pripremile spektakl za europske građane. Nakon svibanjskih izbora građani su ipak imali bar jednu minimalnu nadu u tome da će se e, neke stvari promijeniti. Ali evo, razočarani su. Opet ste pripremili show i, i međuinstitucionalni sukob kojem smo sudjelovali u proteklih nekoliko dana. E, nije nešto što će europski građani moći razumjeti. Vijeće je odlučilo potpuno izignorirati jednu diskutabilnu metodu koju je e, parlament nastojao obraniti postupak špican kandidata, a danas cijeli parlament i klubovi se žale da u ovom paketu kojeg su dogovorili šefovi država i vlada, da se taj postupak nije poštovao. I čak i ovdje pokazujete koliko ste licemjerni i koliko niste dosljedni. Ako parlament doista želi se poštovati, ako parlament doista želi obraniti metodu špicen kandidata, nakon ovoga što ste rekli mogla bi uslijediti i činjenice. Na primjer, ako doista želite biti dosljedni, onda biste mogli glasati protiv kandidatkinje koje je vijeće predložilo za mjesto predsjednice komisije. Ako tako nešto napravite, e onda će vas se možda moći smatrati dosljednima. U protivnom će vaše riječi jednostavno biti bačene u vjetar kao što ste već mnogo puta do sada učinili i pokazat ćete da zapravo nemate apsolutno nikakvo pravo glasa u donošenju odluka na europskoj razini. Paket kojeg je predložio e, vijeće vidjet ćemo sada kako će izgledati program, no kao što smo čuli mm, ne očekujemo velike promjene u proračunu, a to je ono što su od nas zatražili građani na izborima. Očito je da neće doći do nekakvih značajnijih promjena kojima bi se riješili problemi s kojima se suočavaju europski građani. A većina koja je vladala Europom do danas također nije u tome uspjela. Europa je u krizi, Europa je kontinent koji najmanje raste, koji i dalje proživljava krizu, a sve je to rezultat ubrzanih odluka koje su donijele ove institucije. Odluka koje ne samo da nisu pomogle europskim građanima, već su im samo pogoršale situaciju. Tema unutarnje sigurnosti. Mi koji smo ovdje bili u proteklom eh, sazivu, doživjeli smo u dva sjedišta Europskog parlamenta eh, dvije ozbiljne drame, dva teroristička napada. Danas naši građani ne mogu šetati gradovima i osjećati se sigurno. I to je problem kojeg ove institucije još uvijek nisu uspjele riješiti. Treća se stvar odnosi na upravljanju migratskim tokovima. Dokle god ne budemo uspjeli osigurati granicu, zaštitu naših vanjskih granica, dokle god e, ne budemo uspjeli zaštititi naše građane, ove institucije neće moći postići sporazum o tome tko može ući u Europu, ali ne samo to, već e, nam prijete migrantski tokovi i dolazak izbjeglica u valovima koji će biti potpuno neodrživi. Što se tiče našeg kluba, unatoč tome što je ova većina još jednom pokazala da ova institucija nije demokratska institucija, E, time što je isključila one koji predstavljaju gotovo 20% zastupnika u ovom domu. Dakle, unatoč tome mi ćemo i dalje raditi e, na tome da riješimo problem centralizacije u Briselu, da riješimo problem Europe koja ne funkcionira i e, ako se Europa žele spasiti, onda mora ponovno krenuti od nacionalnih država koji su zapravo jedini prostor prave demokracije radit ćemo e, na tome da se borimo protiv retorike da nema alternative. To je ono što uvijek govorite kada želite riješiti europske probleme. Uvijek se e, daje moć birokratima koji žive i rade daleko od europskih građana. Ne, to nije Europa koju mi želimo i ako budete nastavili u tom smislu e, riskirate da će se Europa raspasti. Razlika između zemalja članica, nepovezanost sa institucijama je sve veća i bojim se da idemo u potpuno krivom smjeru. E, klub Identitet i demokracija će krenuti od te vizije. Mi smatramo da Europu, trebaju voditi države članice koje moraju e, zaštititi e, sve razlike koje vi želite izjednačiti. Hvala vam predsjedniče Zani. A sada u ime ECR-a Gospodin Legutko, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, čestitam i želim vam mnogo uspjeha. Mislim da najočigledniji zaključak koji proizlazi iz posljednjeg Europskog vijeća jest da proces i mehanizam špicen kandidata je mrtav. Nestao više je mrtav od papige u skeću Monty Pythona. Nije mi žao da je mrtav, jer budimo iskreni, ništa vezano iz proces špicen kadete ne piše u ugovorima, čak niti jedna rečenica, niti jedna riječ, ništa. Znam naravno da stav mnogih ljudi u europskoj politici uključujući i ove vječnice, u odnosu na ugovore je bio više kavalirske naravi, da blago rečeno, no gospodin Timmermans nije bio kandidat ljudi, Evropljana. Gospodin Timmermans je bio kandidat ljevičarskog političkog establishmenta. Dobro da je nestao. Nadam se da se neće vratiti. Jer zapravo proces vodećih kandidata, špicen kandidata, se ticao moći postojećih političkih sustava u Europi. Radilo se o tome da se ne otvori politički prostor ljudima, baš suprotno. Mi imamo nepristano probleme sa pravilima Europski parlament je imao neprestane probleme vezano uz poštivanje pravila. E, jučer smo imali jedan pravi spektakl koji je pokazao kako većina ljudi ovdje prezire pravila. Predsjedniče Tusk, naravno, vijeće nema ni u kom slučaju pravo nametati, diktirati predsjednike Europske komisije. To je kršenje ugovora flagrantno i stoga ne možemo reći da ni vijeće, da ne možemo niti vijeće kriviti, no postoji tu i dobra vijest. da veliki igrači u EU nisu uspjeli ostvariti ono što su željeli. Željeli su nametnuti svoje strukture moći ostatku država članica uz očekivanje da će to biti skromno i ponizno prihvaćeno. No to nije bio slučaj i nadam se da će se iz toga izvući pouka i da će doći do promjene praksi dani kada su dvije ili tri vlade mogle diktirati rješenja, pa čak i imena cijelom europskom kontinentu su završila. Ono što me brine je kada sam saslušao prethodne govornike, jeste da vi, dame i gospodo, čini se da niste izvukli nikakvu pouku iz onoga što se dogodilo na izborima. Čini se da vi i dalje ustrajete u istoj strategiji na broj ljudi koji otvoreno kritiziraju tu strategiju je sve veći. Sve više i više ljudi kritizira ovu strategiju danas, do što je to bio slučaj prije pet godina i to je u neprestanom porastu. A čini se da vi to ni ne čujete, niti ne vidite. Ne vidite nikakve signale upozorenja, a trebali biste. Jer ako ne promijenite svoj pravac, posljedice će biti katastrofalne. Kao što sam rekao, imamo neke blage signale sa prošlog vijeća da bi stvari se mogle poboljšati. Barem se ja nadam tome. Izgubio sam mnogo nade kada sam došao ovdje i slušao većinu onoga što ste vi rekli. No kada je već mlijeko proliveno, E, i kada se to dogodi, sjetite se da sam vas upozorio. Hvala vam predsjedniče Legutko. A sada riječ ima gospodin Širman u ime Ujedinjene ljevice. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Još jednom vam čestitam na izboru. Gospodine Sassoli, mi od vas ne očekujemo ništa manje nego da budete predsjednik koji se zalaže za transparentnost i prava parlamenta u odnosu na vijeće i u odnosu na komisiju. I da se da ćete braniti prava parlamenta. Time dolazim do same teme. E, predsjedniče Tusk vijeće je našlo rješenje u jednoj vrsti pokera. Mnogi se, su se žalili na to rješenje, iako njihove stranke jesu sudjelovale u pronalasku takvih rješenja. Ja želim reći da je zapravo jedini skandal takav da, se, da su se rješenja donosila u zakulisno, e, parlament nije bio u to uključen i E, to je nešto što je izvrglo poruzi e, vjerovanje europskih građana i to je zapravo sramotno za demokraciju Europske unije. Da ljudi izvan dvorana u, u, u restoranima pronalaze rješenja, e, Dakle, stječe se dojem da se ne radi o pozicijama ni o sadržajima. No mi kao ljevice u parlamentu mi smo dobili mandat milijuna birača da u Europskoj uniji se zalažemo za progresivni promjenu moći. Mi ćemo vrlo rado prihvatiti taj mandat. Neke kolegice i kolege su intenzivno međusobno pregovarali i pokušali smo uspostaviti i oživjeti jedan koalicijski sporazum zeleni, socijaldemokrati, liberali i konzervativci. Mislim da minimalni konsenzus koji nije, ne, neće biti dorastao političkim izazovima današnjice. E, mi moramo pronaći rješenje za klimatske izazove, za to nam treba progresivna većina. Mi, se, mi želimo ojačati socijalna prava u Europsku, želimo e, suzbiti pranje novca, porezne prijevare, porezne utaje. Za to nam treba progresivna većina u ovom domu. Povjereniče, komisija je nedavno E, slavila sklapanje velikog sporazuma sa Mercosurom. Moram reći za moj klub je neprihvatljivo da taj sporazum je uopće potpisan. Ne može biti politika Europske unije e, prodati za nekoliko eura standarde ljudskih prava i standarde zaštite okoliša. A desne ekstremičarske vlade u Brazilu su potpisale takav sporazum. Upravo na taj način mi, mi njih ojačavamo E, krećemo se u apsolutno krivom smjeru, to više nitko ne razumije i ja molim kolegice i kolege da zajedno e, uspostavimo oporbu e, koja se protivi takvim kretanjima. Također, što se tiče azila i migracijske politike, ali se zalaže za jamčenje univerzalnih ljudskih prava. A, drago nam je da je došlo do sukoba između kapetanice Karole i e, da je ona oslobođena. Mi pozivamo progresivne snage ovdje u domu da radimo na novoj Europi. Mi kao lijevi klub, mi smo objavili naš program i mi smo pripravni upravo za takva djelovanja. Hvala vam. A sada Riječ ima gospođa Begin u ime nezavisnih. Izvolite. Hvala vam. Kolege, evo ovdje u rukama imam jedan primjerak ugovora o funkcioniranju Europske unije i pozivam vas sve da ga pažljivo pročitate. Saznat ćete koliko smo puta prekršili ovaj ugovor. Prekršili smo ga zato što smo uskratili solidarnost Italiji po pitanju imigranata. Prekršili smo ga zbog toga što smo pravila primjenjivali e, za neke, a za prijatelje prijatelja smo malo zažmirili. Tu se govori i o transparentnosti, to naravno ne uključuje zakulisne dogovore vijeća. Um, govori se o obrani radnika, a onda ne postoji minimalna plaća kojima bi se e, zajamčilo pravo na dostojanstven život milijunima europljanima a ovim posljednjim sastankom e, vijeća ste jednostavno još pogoršali stvari. U proteklih nekoliko tjedana ste se svađali zbog fotelja. No pazite, građani vam nisu ništa razumjeli, zato što ste govorili o svemu osim o njihovim stvarnim problemima. Stoga promijenimo napokon ovu Europu, promijenimo pravila dajmo više ovlasti Europskog parlamenta. Budite poput e, nekih vlada, nemojte se zadovoljiti dakle da ćete nešto dati ili ostaviti. Nemojte slijediti scenarij koji je za vas napisao neko drugi. Mi smo Europa. Mi imamo legitimno pravo jer su nas izabrali europski građani. Mi na našim je leđima težina ovog ugovora. Vratimo se zakonima, vratimo se ovom ugovoru više solidarnosti, više prava, više razvoja, manje dijeljenja lekcija, manje francusko-njemačkih e, direktora i manje arogancije. Svi zajedno možemo promijeniti Europu. To od nas traže građani. Hvala vam. Hvala vam, zastupnice. A sada riječ ima e, zastupnik Videnkamp. Hvala lijepa predsjedniče. Velika mi je čast obratiti vam se u ime najveće jedinstvene stranke u ovom domu i moram vam reći da mislim da je najbolje za Britaniju da izađe iz EU što je prije moguće. Način na koji su provedeni ovi izbori jučer, jer ako to je ideja demokracije, onda je to ozbiljna izdaja svake zemlje koja je ovdje zastupljena. Jer to nije nimalo demokratično i to je samo jedan od razloga zašto je Britanija s pravom želi napustiti ovo mjesto. Nadamo se na Halloween. I isto tako postoji neprestani mehanizam ljudi koji su pod represijom, koji se okreću e, protiv svojih gospodara, seljaci, protiv feudalaca, kolonije, protiv carstava i upravo zato Britanija napušta Europsku uniju i nije bitno na kojim, jezikom govorite, mi odlazimo i nama je drago da odlazimo. Ja zastupam Južni Wales, Ujedinjene kraljevine. I mi ne možemo, nemamo ovlasti da donesemo odluke kako bismo povećali broj ribarskih mreža. Za 40% je smanjena ta brojka, to je ono što ste vi učinili i nama je drago da odlazimo.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 Zar nismo trebali govoriti o zaključcima vijeća? U tim smo zaključcima čitali i o novoj strategiji za sljedećih pet godina koja se temelji na zaštiti građana, zaštiti prava građana. Drugim riječima, Europska unija se obvezuje da će zaštititi prava i slobode svojih građana, kao što stoji u ugovorima. Unija se obvezuje da će građane štititi od eventualnih prijetnji. Poštivanje vladavine prava je najveći interes i temelj ove unije. To podrazumijeva da se moramo suočiti sa vanjskim i unutarnjim prijetnjama. meni je jasno da moramo riješiti nezakonite prelaske granica u susjedstvu i naravno da moramo definirati sankcije. Danas svi moramo reći da smo europski građani i građani Cipra. Hvala lijepa. Kao jedan od većih novih klubova britanskih e, zastupnika i liberalni demokrati zeleni i stranke koje ne, mi, ne želimo okrenuti leđa Europi, ja vam želim reći da ovo što ste čuli iz ovnog ugla ne predstavlja gledišta sviju u Ujedinjenoj kraljevini. I želio bih vam zahvaliti predsjedniče Tusk na vašem strpljenju sa našom vladom i nacionalnim parlamentom i zamolit ću vas da vaš nasljednik nastavi ovu politiku vremena, strpljenja i razumijevanja čak i kada se čini da naša vlada nema apsolutno nikakvog plana, vjerojatno gospodin Bin bi iz Monty bi to napravio bolje. Brexit nije neizbježan, mišljenja u Britaniji se mijenjaju, u protivnom mi ne bismo bili ovdje i oni od nas koji podržavaju Europu trebaju i podršku Europe. Hvala. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Spirak. Izvolite. Tusk. Predsjedniče Tusk, potpredsjednice Ševčović, Novi početak je nova koalicija centra uh, koju čine Renew Europe, zeleni socijalisti i pučani. Zajedničkim upravljanjem moramo našim građanima zajamčiti uh, razvoj i rast čak i sada kad e, je nezaposlenost e, značajno pala, neke zemlje još uvijek trebaju jako puno pomoći, na primjer Grčka. Još uvijek je potrebna podrška kako bi se promijenila kako bi se promijenilo gospodarstvo, kako bi se uvela cirkularna ekonomija, kako bi se uvele promjene u obrazovanju. Svi moramo inzistirati na poštivanju europskih vrijednosti i europskih sloboda i to bez ikakvih popusta i nedoumica. To je naš jedini cilj. E, znamo da je pred nama ozbiljan izazov koji je povezan s klimom. Znamo što se događa u Rumunjskoj, u Poljskoj, u Mađarskoj. Moramo razgovarati i pronaći e, dogovor te provoditi politiku koja će e, omogućiti Europi da ostane i dalje najbolje mjesto za život. Hvala vam. Hvala. Sada riječ ima zastupnica Grapini. Izvolite. Hvala predsjedniče Tusk, e, dame i gospodo. Prvo vam želim čestitati na ponovnom e, izboru i Gospodine Tusk, čestitam vam na duljini vašeg mandata i to što ste tu zastupali istok. No, kada se radi o vijeću, gospodine Tusk, nije bilo transparentnosti. Postoji potpuna neravnoteža između istoka i zapada u institucijama. Ne govorim samo o vodstvu te institucije, nego i o načinu na koji funkcioniraju te institucije. Gdje je ravnoteža između E, e, stručnih službi institucija, ravnoteža između istoka i zapada. E, tu je nedosljednost u proširenju Europske unije, a i kada se radi o demokraciji Europske unije, o odnosu većine dama, postoje dvije zemlje koje su kažnjene, Bugarska i Rumunska. Na kraju vašeg mandata trebate uvesti Bugarsku i Rumunjsku u Schengen. One su ispunile sve kriterije i to već neko vrijeme. Tu se zapravo radi o dojmu da se stvari odvijaju iza zatvorenih vrata. To ne povećava povjerenje, povjerenje građana Europske unije u EU. E, dame i gospodo, e, moramo shvatiti e, da smo mi odgovorni za povećanje važnosti parlamenta u Europskoj uniji. Predsjedniče Soli, čestitam vam na izboru, ali imat ćete teške zadatke u sljedećem razdoblju, osobito u pregovorima između parlamenta parlamenta i druge dvije institucije. Hvala lijepa. A sada gospodin Aguilar. Hvala vam predsjedniče Sasoli. Mm, predsjedniče, europski građani postoji. Postoje i e, temeljni ugovori. I to je upravo Europski parlament e, donio te ugovore, a osim toga već 40 godina to je jedina institucija koju europski građani izravno biraju. I ovo je jedini puta da je i izlaznost građana na izbore iz prešla 50%. Dakle, kada građani glasaju, to naravno izravno utječe na vođe europskih institucija. A vi niste to uspjeli učiniti. Niste čak ni kandidirali Franca Timmermansa koji je radio na tome da određene države poštuju vladavine prava i demokracija. No, parlament ipak ima posljednju riječ, ne samo kad je odobravanju kandidata ili za predsjednička komisija, ali i za povjerenike. Stoga ćemo mi stvarno pažljivo analizirati i odbit ćemo one koji neće se zalagati za e, borbu protiv klimatskih promjena i, i za socijalnu pravdu. Nećemo dopustiti da se e, kriminaliziraju oni koji spašavaju živote na moru, kao što je to bio slučaj sa zapovjednicom broda Sea Watch. ili da se događaju slučajevi poput ovoga što se dogodilo u Libiji gdje je centar, izbjeglički centar namjerno gađan i to je uzrokovalo smrt 40 osoba. Hvala vam sada riječima Ninja Gil. Izvolite. Hvala predsjedniče, oduševljena sam što ste vi novi predsjednik, to je jedina dobra vijest. Reći da sam razočarana rezultatima vijeća bilo bi premalo. Predsjedniče Tusk, pod eh, vašim vodstvom proširili smo eh, rasip između nas i građana Europe, to je jako loše za demokraciju. Razina sudjelovanja koje smo mi imali prošli puta eh, teško je ponoviti. Brine me što oni koji su protiv vladavine prava su pobijedili. Uspjeli su moralno bankrotirati cijelo Europsko vijeće. Svi ste vi podržali proces špicen kandidata, sad ste to, od toga odustali. Ako mi na to pristanemo, e, preuzet stvari negativne snage, ne samo u Ujedinjenoj kraljevini, a dokaz tome smo danas ovdje vidjeli, nego i drugdje. Zato je jako važno da se ovaj dom drži procesa špicen kandidata i da odbije prijedloge vijeća. Hvala. Hvala, a sada zastupnik Žambaski, izvolite. Gospodine Tusk, gospodine Šešković, e, e, e, ja kritiziram paket. On nije rezultat politika, nego pregovaranja koje nije bilo dostojanstveno, bez načela, iza zatvorenih rata. Ne poštujete vaše glasače. Postoje kandidati koje imamo, a gdje su oni sada? Vi ste napustili svoje načela, izmijenili ste ih. A isto tako središnja istočna Europa nje uopće nema. Svi naši kolege su protiv te pogodbe, protiv tog dila, ali ste glasovali za to. Kome lažete? Lažete sebi? Gospodin Weber e, bi ili gospodin Timmermans trebali su biti predsjednici komisije. Zato ste glasovali, ali sad ste glasovali opet protiv toga. Dakle, radi se o promjeni vrijednosti. Govorite isto tako o pravilima, ali nitko se ne pridržava vremena. E, e, žena tamo iza e, je izražavala svoje mišljenje, ali miješali ste se ono što je ona govorila. Možda se s njom niste slažili, ali trebate poštovati njeno mišljenje. Morate poštovati mišljenja drugih. Govorite o demokraciji, a jučer ste svi vi, od ljevih do kršćanskih demokrata, svi vi ste napravili to da e, e, nisu izabrani koji su trebali biti izabrani. Je li to demokracija? Ušutkavate ljude. Protiv ste različitih mišljenja. E, imali smo jako lijepu himnu jučer, ali ja imam bugarsku himnu, to je moja himna. Hvala. Sada zastupnik Giori. Zastupnica Hvala vam, gospodine predsjedniče, i svaka vam čast na izboru. Dragi kolege, mislim da smo naučili jako puno važnih lekcija ovih proteklih nekoliko tjedana. Ovi postupci kojima se ne poštuje e, volja građana su osuđeni na propast dogodilo se to da je, da je najveća stranka, to je da je najveći klub, klub Pučana koji bi trebao birati predsjednika, to je predložiti predsjednika. Mislim da e, smo ipak napravili korake u pravom smjeru. Zatim, nemojte ignorirati male skupine zemalja. Europska unija se ne može graditi e, nepoštivanjem želja skupine Višegrad, Višegradske skupine. Imamo sada mogućnost krenuti iznova, potrebne su nam snažne zemlje članice koje su spremne surađivati i to na temelju načela koja stoje u osnivačkim ugovorima. No isto tako moramo poštivati jedni druge e, i zaštititi kršćanske temelje ovoga kontinenta te boriti se protiv svih onih koji to žele promijeniti. Hvala vam predsjedniče. No Svi će biti zadovoljni. Mi smo predložili demokratsko i transparentno načelo špicen kandidata. Vijeće ga nije poštovalo, a isto se može reći i za socijaliste i e, bivše liberale nisu se pridržavali načela da stranka koja je dobila najveći broj e, mjesta u e, parlamentu treba biti ona koja e, odabire sljedećeg predsjednika komisije. To se nije dogodilo i sada komisija treba izložiti svoja stajališta. I tek ćemo tada odlučiti jer parlament je e, autonomna institucija, jedina izravno izabrana institucija. Mi ćemo donijeti svoje vlastite autonomne odluke. Nećemo slušati naredbe vijeća. Ponosan sam što sam bugar, e, bugarin što sam europljanin, poštujem simbole Europske unije. To uključuje i europsku zastavu i europsku himnu.

Prego, prego Robert. Hvala, a sada gospodin Robert Prevoleze. Ďakujem pekne, pan predseda, pan predseda Tuska, pan... Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Predsjedniče Tuska, podpredsjedniče Europske komisije gospodine Ševčević. Želio bih samo reći da ovaj parlament i pojedinačni politički klubovi su inzistirali na načelima procesa špicom kandidata. Nije nam to uspjelo. Rješenja su se donosila iza zatvorenih vrata, pregovaralo se i o zemljopisnoj ravnoteži koja se također nije ispoštovala. Žrtve toga su zemlje višegradske skupine koje su imale dobrog kandidata koji sjedi ovdje među nama u plenumu. Ako je istina da ovaj kandidat nije bio izabran samo zato što dolazi iz ove regije, to je u uistinu vrlo loš signal u smjeru birača iz istočne i središnje Europe. I moramo se suočiti s time i kada komuniciramo s našim građanima kako ne bi izgubili povjerenje u participativnu demokraciju. Hvala lijepa. Zastupnik Marijani. Le mikrofon. Mikrofon. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Ja sam jedan od novih zastupnika koji je došao u ovu vječnicu sa određenim očekivanjima. Čuo sam lijepe riječi jutros o vrijednostima kao što su demokracija, poštivanje manjina, o svim našim vrijednostima zapravo ne znamo što one znače. Jučer, kao mnogi drugi, ja sam sudjelovao bio sam isključen kao 20% vječnice, neovisno o tome da li ste iz id ili iz ECR-a. Mi nemamo viziju Europe koja je istovjetna vašoj. Jučer smo vidjeli aranžmane između određenih struktura da se isključi 20% ovog parlamenta. Što će se dogoditi sljedećeg tjedna? Da li e, ovi, ti mali aranžmani mogu isključiti jednog od četiri zastupnika u ovoj vječnici? Ako se to dogodi, tada vaši govori o demokraciji neće biti istina. Olekas, jedna minuta. Gospodine predsjedniče, hvala vam na ovoj prilici koji ste mi pružili da se obratim ovom domu. Želim vam čestitati na izboru na mjesto predsjednika. Želio bih zahvaliti predsjedniku Tusku i potpredsjedniku Ševčoviću na njihovim govorima. Želio bih se nadovezati na komentare svih kolega koji su rekli da nema ravnoteže između istoka i zapada u zastupljenosti na čelnim pozicijama. Uistinu trebali bismo razgovarati o tome kako izabrani zastupnici mogu podnijeti svoje predloge o tome tko bi trebao biti na tim dužnostima i kako bi te institucije trebale surađivati. Ako ne uspijemo ostvariti pravednu zastupljenost, nećemo moći rješavati probleme koji muče europske regije. Socijalnu pravdu, demokraciju, izazove klimatskih promjena, kolege kako bismo mogli doći do zajedničkih rješenja i ostvariti naše ciljeve, trebali bismo težiti boljoj međuinstitucijskoj suradnji. Vidimo da vijeće nije uspjelo pokazati svojim primjerom da se to može učiniti, no mi kao zastupnici parlamenta to možemo učiniti i pozivamo vijeće da to učini i u budućnosti. Hvala vam. A sada ćemo čuti e, gospodina Ševčovića u ime komisije da da odgovor. E, izvoli, Maroš. Hvala vam. Hvala lijepa. Ja bih želio zahvaliti svim uvaženim zastupnicima jer su jasno dokazali da su se vratili sa novom energijom, visokim ambicijama i velikim idejama. Zahvala sam na svim intervencijama ja sam jasno čuo da postoji velika e, konvergencija vezano uz stratešku agendu za budućnost između naših institucija. Mi smo naporno radili tijekom proteklih pet godina kako bismo se pobrinuli da ne samo da budemo predvodnici kod e, rješavanja klimatskih promjena, već da postavljamo novi model za novu održivu ekonomiju. Stoga, jedna od većih odgovornosti sviju nas u ovom novom razdoblju bit će da se pobrinemo da imamo ispravnu primjenu svega onoga što je dogovoreno prije. Mislim da razloci gospođe Garcije, gospodina Žorša, gospodina Polsa i gospodina Lamberca, eh, dakle njihovi pozivi da sljedećih pet godina se pobrinemo za socijalnu, zelenu i poštenu Europu, to je nešto što moramo imati na umu u okviru svih naših sljedećih koraka kada planiramo budućnost. Slažem se sa pozivima mnogih vas koji kažete da u novom gospodarstvu ne smijemo nikoga izostaviti. E, moramo riješiti problem energetskog siromaštva. Svatko mora vidjeti svoju budućnost u novom gospodarstvu, uključujući i one koji žive u e, energetski intenzivnim gradovima i kućama koji su bile izgrađene prije mnogo desetljeća. Moramo im pomoći, moramo im dati novu nadu u pogledu novih e, ekonomskih planova za budućnost. Ono što moramo naglasiti i to je bilo ono što je rekla gospođa Irače Garcia, moramo provesti konkretne mjere, trebaju nam brze odluke vezano uz sljedeći višegodišnji financijski okvir. Moramo se pobrinuti da ne gubimo vrijeme, ne gubimo tjedne, mjesece. Naši programi i ideje se moraju moraju biti financijski podržani. Mi nismo daleko od dogovora i moramo tijekom finskog predsjedanja doći do uspješnog okončenja europskog proračuna. Moramo izgraditi gospodarstvo koje ne samo da će biti zeleno i čisto, već će biti i konkurentno. Jasno je da ono što smo do sada činili moramo se i dalje pobrinuti da nastavimo s ovim ambicioznim pristupom vezano uz ove nove tehnološke megatrendove, čista mobilnost, umjetna inteligencija, superračunalstvo, robotizacija. Dakle, moramo biti snažni konkurenti vezano uz tržišno natjecanje koje dolazi bilo iz SAD, ali i iz Kine. To možemo učiniti na naš evropski način, poštujući naše građane, poštujući okoliš i poštujući međunarodne sporazume, međunarodna pravila i međunarodne obveze. Također u tom smislu bih želio reći gospodinu Širdevanu da svi naši novi trgovinski sporazumi o kojima ćemo razgovarati sa svima vama poštuju najviše standarde u pitanju trgovine, zaštite okoliša i e, radnih zakona to je europska odgovornost vezano uz trend protekcionizma koji se pojavljuje u cijelom svijetu i mi u ime komisije ćemo vam objasniti sve pluseve i prednosti i filozofiju koja stoji iza tih trgovinskih sporazuma. Uz dužno poštovanje našim britanskim kolegama moram reći da mi nam u komisiji će biti žao da odlazite. Mi se dalje nadamo da se to neće dogoditi. a kolegama u gornjem dijelu. Moram reći svim diplomatskim vještinama. Nećemo nikakve pouke o vodstvu preuzimati od vas. Uvaženi zastupnici, uvaženi predsjedniče parlamenta, uvaženi predsjedniče Europskog vijeća, želio bih zaključiti svoju prvu intervenciju u Novom domu pozivom svima nama pobrinimo se da tijekom sljedećih godina učinimo ovo stoljeće europskim ili barem onoliko europskim koliko ono može biti, jer svijetu je potrebna snažna, ujedinjena Europa blagostanja. Hvala. Hvala vam gospodine Šefčović. a sada ćemo čuti odgovor gospodina Tuska, izvolite. Poštovani predsjedniče, Jako bih želio da naše dvije institucije surađuju na najbolji mogući način. Dakle, danas ću se suzdržati od bilo kakvog komentara. Nadam se da ćemo preuzeti odgovornost da novo vodstvo bude dobro uravnoteženo u svakom pogledu. Hvala. Hvala vam. Zahvaljujem predsjedniku Tusku te potpredsjedniku Ševčoviću što su bili danas sa nama. Ovime završavamo raspravu. Hvala svim kolegama koji su sudjelovali na ovoj važnoj raspravi. I predlažem prema članku 122 da odmah usvojimo zapisnik sa jučerašnje sjednice. A što se tiče današnje sjednice, zapisnik će vam E, će biti odobren na početku sljedeće plenarne e, sjednice. Obavijesti dobio sam od e, socijalista i demokrata sljedeće zahtjeve za zamjenu članova u parlamentarnim odborama. Gospođa Kutajar umjesto gospođe Dali u odboru za industriju, istraživanje i energetiku zastupnik Kocolino umjesto zastupnika Pizolina u odboru za prava ljudi. E, imate li primjedbi? No, e, čini mi se da ne. U tom slučaju e, usvajamo ove izmjene. Hvala vam svima na suradnji. Prekidam zasjedanje Europskog parlamenta za sjednicu.